Lange, izvjestitelj, e, izvolite. Zahvaljujem predsjednice. Predsjednik e, vijeća je nedavno u odboru za trgovino e, trgovinu rekao da ova da ovaj način rješavanja sporova ima malo prijatelja još u parlamentu i to zbog toga što je E, upravo ovakva arbitraža e, i ima naravno svakako i e, posljedice na javne proračune jer se time može utjecati na demokratske odluke i tako dalje. Postoje mnoge kritike, ali ključni moment ovdje je predsjedniče vijeća transparentnost. Znači postupci doista se vode iza zatvorenih vrata i potpuno nepregledno i netransparentno i stoga jedo da je čudo što raste ovako skepsa. Europski parlament vodio je također i raspravu o TTIP-u i tražio jasne reforme po svim ovim povezanim pitanjima. To se odnosi i na nove e, sporazume, ali također i na stare sporazume gdje imamo cijeli niž niz odredba o između ulagača i države e, upravo e, od strane e, zemalja članica Europske unije, a koje su prilično netransparentno utvrđene. I tu postoje određene konflikti s jedne strane vijeće naglašava transparentnost u svim područjima, posebice što se tiče trgovinskih sporazuma, ali po pitanju bilateralnih ugovora arbitraže između ulagača i države, tu e, vijeće ne želi napredak. I upravo je to za Europsku uniju zemlje članice toliko bitno, jer zapravo e, mi smo e, glavni šampioni takvih ugovora i za sada postoji konvencija sa Maurice gdje koju je donijela puna skupština Ujedinih naroda i E, koji stvara mogućnosti za transparentnost i potpis Europske unije bio bi tu signal za transparentnost kod e, energetske povelje. Energetska povelja je jedini je ugovor u kojemu arbitraža između ulagača i države je predviđena još od 1994. znači daleko prije Lisabonskog ugovora i potpisi zemalja članica bili bi također signal da se bilateralni sporazumi o arbitraži između ulagača i države također trebaju biti transparentni. Sada se u vijeću odvija jedna rasprava o nadležnostima, tko je nadležan za što i jednostavno to ne razumijem i to me doista čudi, doista me to čudi predsjedniče vijeća da zbog takvih e, rasprava o e, nadležnosti dolazi do blokade potpisivanja i da se prema van daje jedan signal da zapravo Europska unija načelno nije zainteresirana za transparentnost i da to se protivi našim zajedničkim ciljevima. još jednom, što se tiče energetske povelje predsjedniče vijeća, E, to se danas ne raspravlja toliko često u javnosti, ali uvaženi kolege, e, energetska povelja je ugovor u kojemu se događa najviše slučajeva arbitraže između ulagača i države, gotovo 89 u ovom trenutku. I to kaže tajništvo e, energetske povelje, uvaženi kolege. I Možda se to ne zna toliko dobro jer je to prilično tajno, a i ne postoji obvezna notifikacija o takvim predmetima i to se može samo e, izvući iz javnih priopćenja, znači najmanje ih je 89, a možda ih ima i više. I ovakvo stanje smatram da je potpuno neprihvatljivo. Neke zemlje članice već su potpisale Francuska, Njemačka, Ujedinjena Kraljevina, ali nije Europska unija i upravo zato ova tri pitanja predsjedniče vijeća. Nije li predsjedničko vijeća također mišljenja da treba uvjeriti zemlje članice da treba prestati s ovom blokadom kako bi Europska unija mogla postati potpisnicom? Ne misli li predsjedništvo vijeća nadalje da se ovom blokadom e, šteti strašno imidžu Europske unije i da je već šteta učinjena jer naravno posvuda se govori o transparentnosti, ali e, upravo u pitanju arbitraže između ulagača i države ne. I treće pitanje, e, hoće li predsjedništvo vijeća motivirati one zemlje članice koje to još nisu učinile da potpišu kako bismo do kraja godine mogli reći da mi želimo transparentnost i želimo to i po pitanju postojećih e, ugovora arbitraže između ulagača i države. Hvala gospodina Langeu, autoru mišljenja. Eh, ministar Kenders ima riječ u ime vijeća. Izvolite. Eh, thank you very much, eh, Mr. Lange. Thank you for your three questions. I could be uh, very short. E, evo, e, <laughs> odgovorit ću na pitanja vrlo kratko. Na sva tri pitanja da, da, da i gotovi smo, ali dobro, mislim da možda ipak ne mogu tako odgovoriti, ali svejedno. E, odgovor na vaše pitanja su da, da i da, tri puta da. Znači, transparentnost je ključ za predsjedništvo, nizemsko predsjedništvo, također fokus na transparentnosti vodi do jednostavnijeg i pouzdanijeg zakonodavstva. Podsjećam i na zaključke vijeća o politikama Europske unije o trgovinim ulaganjima prošle godine. Rekao da e, odgovorna politika trgovine mora biti praćena višokom razinom transparentnosti, komunikacije s građanima i uključivanjem svih dionika u pripremu pregovora i provedbu inicijativa u, pro, u ovom području uz poštivanje institucionalne ravnoteže i primjenjivih propisa u koja duga rečenica umjesto ovog drugog da. A dalje, u kontekstu arbitraže između e, ulagača i države, e, Europska unija se trudila pojačati globalno razinu transparentnosti, a s ciljem pružanja maksimalnog pristupa javnosti, znači dokumentima, zaslušanjima e, i zainteresiranim trećim stranama na podnošenje podnesaka i također namjera je komisije dati doprinos iz proračuna za povećanje transparentnosti arbitraži između ulagača i države i prema uncitral propisima javno znači dostupni registar dokumenata kao potpora implementaciji propisa uncitral transparentnosti u arbitraži između ulagača i države Također ti e, standardi transparentnosti trebaju se ugrađivati u svim e, trgovačkim sporazumima, trgovinskim sporazumima koji se pregovaraju kako bi se e, pomoglo u tome, vi ste spomenuli multilateralnu konvenciju koja je ispregovarana pod okriljem Ujedinjenih naroda, znači ova konvencija s Mauricijusa, a u veljači 2014. vijeće je ovlastilo komisiju za sudjelovanje u pregovorimo o ovoj konvenciji u ime Unije. Konvencija bi se primjenjivala na Europsku uniju samo na jednu sporazum, znači energetsku povelju. To ste spomenuli. E, odluka Europske unije o potpisivanju pokazala se, kao što ste rekli, prilično kompliciranom. Temeljem e, predloga komisije e, prošle godine o potpisivanju i sklapanju konvencije nisu sve članice u vijeću smatraju da su nadležne za područja E, iz e, konvencije iz e, Mauriciju. Sada želim reći da predsjedništvo želi napredovati po ovom važnom dokumentu. To je jedno od prioritetnih pitanja u tijekom sljedećih šest mjeseci gdje želimo ostvariti napredak i u bilateralnim kontaktima s izaslanstvima pokušavamo izgladiti preostale poteškoće. E, rekli ste naravno da to utječe naš imidž u svijetu i potičemo sve zemlje članice da zauzmu konstruktivni stav po ovom pitanju kako bi Europska unija mogla potpisati konvenciju i u odnosu na ugovor o energetskoj povelji. Već smo e, e, formulirali investicijsku politiku Europske unije, područje dakle podijeljene zajedničke nadležnosti i odgovornosti i osigurati ekspertizu zemalja članica u e, ovim sporovima kao i e, jačanje našeg ugleda prema trećim zemljama. Prošle godine vijeće je pozdravilo inovativni pristup e, komisije u modernizaciji zaštite ulaganja i također vijeće nadalje prima na znanje namjeru komisije da e, ovaj e, pristup također uključuju druge e, sporazume Europske unije o trgovini kao konačni cilj, te vijeće pozdravlja e, i obvezu e, koja je prihvaćena poštivanja prava na reguliranje od strana vlada, te također predsjedništvo je bez rezerve predano cilju jačanje transparentnosti sustava rješavanja sporova između ulagača i država. E, predsjedništvo se naravno ne može uplitati u kompetencije zemalja članica niti ih prisiliti da primjenjuju pravila uncitrala o transparentnosti na vlastite bilateralne ugovore sklopljene prije 1. travnja 2014. Ali u tom e, okruženju nadam se da ćemo uspjeti pronaći rješenje u vijeću o ovom važnom e, dosjeu i sa strane predsjedništva svakako dajemo sve od sebe kako bismo to i ostvarili. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Zastupnik Ciku, sljedeći ima Zahvaljujem. Klub zastupnika EPP smatra da uključivanje pravila o transparentnosti u međunarodnim sporazumima uz poboljšanje same transparentnosti bi povratilo vjerodostojnost ovim sporazumima ta dva čimbenika za EPP od iznimne su važnosti. Zbog toga se danas obraćam vijeću i želim reći da nas odgovori koje smo dobili djelomično zadovoljavaju, ali moramo izaći iz ove pat pozicije između institucija jer se radi o ratifikaciji naše strane, a ovo je prva konvencija koja će doista poboljšati arbitražu, dakle ISDS mehanizam. Kada komisija vijeće govore o tome, dobro znaju da harmonizacija pravila i regulative zapravo predstavlja glavni prioritet za budućnost i vjerodostojnost trgovinskih sporazuma na međunarodnoj razini. Europska unija naravno tu i samo ulaže i ostvaruje profit na svim razinama. Kada se nađemo u ovakvoj poziciji vijeće bi trebalo djelovati i mislimo da je jedini sporazum koji je koliko znamo do sada potpisan e, bila energetska povelja a ona isključena iz obuhvata primjene konvencije o transparentnosti trenutno. Dakle, u slučaju SDS-a, Europska unija bi trebala pokušati riješiti nesporazume između ulagača i trećih država, a ukoliko ne možemo imati transparentnost, to će stvoriti znatne probleme. Zastupnik Martin. Hvala vam i zahvaljujem se prije svega nizozemskom predsjedništvu što je još uvijek s nama u ovom maratonskom zasjedanju. Zahvaljujem također na vašem da, da, da odgovoru. Naravno, sad što želimo od vas je da radite, radite, radite. To je sljedeća faza. Siguran sam da je vijeće vrlo svjesno položaja socijalista o SDS-u. Određene dijelove smo odbili, odbili smo i pokušaj komisije da je dalje koristi e, tajne pregovore. Dugoročno gledano, e, zahtijevamo višestrano rješenje za sporove ulagača, ali isto tako podržavamo unošenje više transparentnosti u postojeće globalne odredbe ISDS-a. Zbog toga pozdravljamo konvenciju s Mauriciusa koju vjerujemo da se primjenjuje na postojeće države članice na njihove sporazume kao i na energetsku povelju. Blokada u vijeću je nešto što je neprihvatljivo, to nije krivnja predsjedništva, jasno je, ali svejedno nije prihvatljivo. I dalje je važno naglašavati i razjašnjavati da je ulaganje nadležnost Europske unije i doista je šteta što je osam država članica jednostrano potpisalo konvenciju bez da čekaju za to odobrenje Europske unije. To vanjskom svijetu pokazuje koliko podijeljena i neorganizirana Europska unija može biti. A zapravo bismo trebali snažno s jednim glasom braniti konvenciju s Mauritiusom. Također nas brine da neke države članice u vijeću ne podržavaju ova pravila transparentnosti. Nova pravila UNCITRALA sada su minimalni standardi za Europsku uniju i vijeće bi ih trebalo jednoglasno podržati. Tražimo da vijeće vlasti Europsku uniju da se potpiše konvencija što je prije moguće kako bi mogla biti primijenjena, primijenjena i na energetsku povelju a od država članica tražimo da potpišu nova pravila i primjenjuju ih na sve svoje bilateralne sporazume nakon što to bude odobreno. Europska unija je svjetski predvodnik u ovom pitanju, ali možemo biti učinkoviti samo ako države članice sa starane stave institucionalna pitanja, priznaju nadležnost Europske unije i dopuste Europskoj uniji da krene dalje. Zastupnica Gerling. Hvala vam. Hvala i ministru što je još uvijek s nama na raspravi. Ovo je jednostavno pitanje zapravo. U ovom parlamentu mnogo govorimo o transparentnosti i mislim da doista i vjerujemo u to. No kad kada je teško prihvatiti ono što čujemo od vijeća, a to je svakako slučaj i sada. Teško je prihvatiti da vijeće još uvijek nije uspjelo riješiti ovu pat poziciju i ja bih voljela shvatiti zbog čega se ova situacija nastavlja. Planirala sam vas pitati i imate li aktivnu ulogu u tome, ali već ste nam rekli da. To su sjajne vijesti, pa bih vas mogla pitati malo više detalja o tome što točno radite i možda biste malo mogli biti transparentni o procesu pregovora unutar vijeća i kako ćete ovo pitanje zapravo riješiti. Ovo svakako utječe na imidž Europske unije u očima svijeta. Šteta je da je osam država članica jednostrano trebalo odraditi ono što je, ali ja ih ne krivim. Mislim da to zapravo jasno pokazuje da postaju nestrpljive. Tako da molimo vijeće da se probudi i nastavi na radu na ovom vrlo smislenom projektu. Zastupnica Hake. voorzitter minister koenders transparantie in eu besluitvorming Zahvaljujem. Veća transparentnost u donošenju odluka, pristup informacija To je ono što zapravo ljudi traže od povjerenice Malstrom. Dakle, isto tako, pregovarački dokumenti moraju biti javno obznanjeni. I mi tražimo veću transparentnost u trgovinskim i ulagačkim sporazumima, a konvencija UNCITRAL svakako ima tu svoj obol. Ovako se može omogućiti veća transparentnost u mehanizmima ISDS-a, ovim vrlo kontroverznim procesima koje se odvijaju između država i ulagača. Ludost je tada da vijeće koje je odgovorno za 1400 raznih mehanizama u raznim ugovorima, zapravo ništa ne radi po tom pitanju. Nizozemska, kao predsjedateljica, kaže da transparentnost mora biti prioritet, ali Nizozemska još nije potpisala konvenciju koja traži veću transparentnost, veći pristup dokumentima i snažniju ulogu organizacijama građanskog društva. U vijeću neke države članice su potpisale, Njemačka, Italija, Švedska, Belgija, SAD i Kanada sada su također transparentnije od nas. I čudno je, kao i razočaravajuće, vidjeti da je problem zapravo u vijeću. Neki ministri protive se i pokušajima komisije da se postigne veća transparentnost. Vi kažete da ne možete prisiliti države članice ni na šta, ali barem možete dati dobar primjer. I tijekom vašeg predsjedništva, molim vas, sami potpišite ovu konvenciju, e, povucite za sobom još nekoliko država članica, potaknite druge i možda možete objasniti koje države članice blokiraju napredak i koje konkretne planove imate kako bi se više transparentnosti moglo unijeti u ova pitanja i kako bi cijela Unija mogla potpisati. Zahvaljujem zastupnik Šolc. Predsjednice, predsjedniče vijeća, uvaženi kolege. Pristup e, Unije konvenciji svakako bi pomogao da se ovaj sumrak koji, u koji smo upali u okviru e, povelje o energiji e, bude ipak dovučen u svjetla javnosti. Zato podupiramo pitanje koje su danas postavljena i jedinstvo mišljenja u, plen, u plenumu. Prva stvar je sama povelja, energetska povelja. Od 2014. E, imali smo zapravo žalostni rekord e, u e, ovim postupcima gdje zapravo korporacije željne profita idu na štetu država i Italija, na primjer, se u međuvremenu odlučila napustiti povelju o E, energiji kako je se ne bi stalno prijetili ovakvi postupci i to mislim da je dobar, dobra odluka i Europska unija i zemlje članice trebali to slijediti, pa čak i Njemačka e, zapravo sa svojim iskustvima i mislim da bi vijeće trebalo konačno poduzeti odgovarajuće korake. Gospodine Šolci, imate plavi karton, e, hoćete li odgovoriti na postavljeno pitanje gospodina Kasparija? zahvaljujem predsjednice. uvaženi kolega upravo ste rekli da ovaj vaš citat e, poduzeća e, željna profita koja tuže temeljem e, povelje o energiji. Mislim, jesu li to i državne tvrtke iz Kölna i iz drugih njemačkih gradova, jesu li i one poduzeća željna profita iz onog vašeg citata? Ne, nisam to mislio, nego zapravo je stvar da su oni podvrgnuti logici ovakvih postupaka arbitraže i sada tuže e, državu i sada sam taj e, princip ovakvih postupaka je e, preuzet sada naravno i ovim komunalnim poduzećima koje ste spomenuli. Zastupnik Finč. Zahvaljujem predsjedateljice. Trgovina bi trebala svoditi se na gospodarske profite, ne na politiku. No, Europska unija trgovinu koristi kako bi promicala politički program i to upravo pokušava sa konvencijom s Mauricijusa. Europska unija vrši pritisak na sve države članice da potpišu kako bi sama Europska unija mogla potpisati i time zadovoljiti svoj vlastiti interes, a to je da ISDS postane stup trgovinske politike EU. Europska unija pretpostavlja da je SDS legitiman sustav što on nije. On zapravo potkopava nacionalna prava, odbila su ga već dva odbara ovog doma unutar konvencije, odnosno pregovora o TTIP-u. Tome se protivi i znatan broj zastupnika, a komisija i dalje želi to učiniti sastavnim dijelom svojih trgovinskih pregovora i već je to unijela u nacrt trgovinskog sporazuma s Kanadom. Čuli smo e, da Europska unija razbacuje se riječima transparentnosti s investitorskim sudom, no to su neke promjene koje zapravo neće pomoći jednom nepotrebnom i nelegitimnom sustavu. Povjerenica Malstrom rekla je da trgovina mora podržavati šire međunarodne ciljeve Europske unije. I dogod države članice ostaju unutar Europske unije, one mogu, moraju odustajati od svoje suvereniteta i to u ime Europske unije kako u trgovinskoj politici, tako i u drugim. Prihvaćate li plavi karton gospodina Martina? Da li bi mi kolega mogao reći koliko bilateralnih investicijskih ugovora postoje diljem svijeta, koliko od njih je potpisala i Velika Britanija, vjeruje li on da bi svi ti trebali biti tajni? Jer ne radi se ovdje o budućim ulagačkim ugovorima, već o trenutnim postojećima o kojima, kao što smo čuli, vrlo malo znamo, a to porezne obveznike već košta milijune funti svake godine. Odgovor je ne, ali činjenica i dalje stoji da ISDS je nešto što se na malo vrata pokušava progurati i da je to potpuno neprihvatljivo. Tko god vjeruje da se ovdje radi u interesu običnih ljudi, bi to trebao znati i prihvatiti. Zastupnik Balča. Hvala vam. Neki bi željeli da Europska unija potpiše ugovor koji ulagačima omogućava da zatraže arbitražu. Ove odluke također su obvezne i konačne. A Europska unija ne može potpisati ovaj ugovor ukoliko dostatan broj država članica to blokira. Osobe koje postavlja ovo pitanje to ne prihvaćaju i željele bi da predsjednik vijeća izvrši pritisak na države članice. Radi se o vrlo dvojbenom postupku. Kao što smo već čuli, neki smatraju mehanizam ISDS nelegitimnim i smatraju da šteti suverenitetu država članica. Zbog čega bi onda oni prihvatili ovaj postupak, čak i ako on postane transparentan? Zastupnik Kaspari. Uvažena predsjednice, e, zaštita i e, zaštita za i na pravo na naknadu to je temeljno pravo u bilo kakve povelji i treba paziti da nijedna e, investicija ne bude e, ni na koji nezaštićena. I zato upravo e, stoga mogu reći da recimo Zarland ima 94 takva ugovora kad ste pitali. I sad mi naravno želimo zaštitu investicija, ali želimo reformirati takav sustav i želimo više transparentnosti upravo zato Konvencija Ujedinjenih naroda. I upravo zato e, želimo znati od vijeća koje e, zemlje blokiraju taj postupak, koji ministri su odgovorni, koje stranke i e, govorili ti ministri na nacionalnoj razini da žele više transparentnosti, a možda a na Europskoj uniji to blokiraju. Znači kada će e, se Lisabonski ugovor pretvoriti e, u stvarnost i u trgovinskim sporazumima i zar vas nije sram da se takvo ne e, djelovanje vijeća brani ovdje pred Europskim parlamentom. Vi ste sada rekli tri puta da, jes, jes, jes, a moj odgovor je ne, ne i ne. Tako ne može ići i E, nemojte to tako dalje nastaviti, činite ono što morate i učinite što morate kako bi se napokon potpisalo od strane Europske unije ovo ovaj sporazum. Gospodin Silva Perera. Gospođo predsjedateljice, gospodine ministra. UN-ova konvencija o transparentnosti u arbitraži između ulagača i države postoji iz dva razloga. Prije svega zbog ozbiljnog problema u sustavima arbitraže po pitanju transparentnosti, a drugo zbog toga što je Europska unija preuzela vodstvo u svojoj borbi da se dođe do neke konvencije koja ovaj problem rješava. Sada je razumljivo da kada ta konvencija postoji, već su je ratificirale, ratificirala osam država članica, da i dalje postoje razdjeli koji sprečavaju Europsku uniju da ratificira konvenciju koju je sama željela. Taj problem moramo riješiti, ova konvencija je nužna, i bilo kakvo odgađanje i kašnjenje stupanja na snagu imat će štetne posljedice potaknuo bih zbog toga nizozemsko predsjedništvo da počne djelovati na temelju onoga što je danas reklo, da u svoje praktične inicijative, te da uvjeri države članice da potpišu konvenciju, te da se pobrine da nova pravila budu primijenjena i na energetsku povelju. Za ISDS potrebna je veća transparentnost. Sljedeća govornica. Hvala vam. Jasno je da postoji doista demokratski deficit po pitanju ISDS-a. Nedostatak transparentnosti je problem, ali nije jedini. Većina država članica ne želi veću transparentnost, što lijepo pokazuje da stvari e, ne idu dobro. Moramo promijeniti stvari, ali ne počevši sa transparentnosti. Svaki element ISDS-a zapravo može se zloupotrijebiti od strane ulagača i poput interpretacije klauzula o nediskriminaciji, pravnici i drugi mogu ovo iskoristiti kako žele. No, budimo na oprezu i iskoristimo mogućnost eh, da ponovimo riječi iz UN-a, a to je da Tijekom proteklih 25 godina bilateralni sporazumi koji koriste SDS mehanizam krše mnoga načela UN-a. Problem nije dame i gospodo, samo transparentnosti, već u načinu na koji mehanizmi ISDS-a funkcioniraju, a oni napadaju samo suštinu demokracije. Zastupnica Pegin sljedeća ima riječ. Zahvaljujem. Do sada je već započeo određen broj slučajeva ISDS-a od strane velikih multinacionalnih kompanija protiv Europske unije i milijarde eura su isplaćene u obliku kompenzacije. Primjerice čak 30 milijardi. No ne znamo koliko je isplaćeno strane Poljske ili Njemačke u okviru prijateljskih e, sporazuma. Dakle, mnoge su stvari još uvijek tajnovite kako bismo izbjegli takve situacije. Imamo konvencije UN-a koja obveznim čini objavljivanje informacija o slučajevima ISTS-a. Europska unija nije potpisnica ove konvencije što stvara ozbiljne probleme, osobito što se tiče energetske polje, povelje i što zapravo stvara velik broj problema. Mi iz pokreta pet zvijezda želimo trenutnu ratifikaciju ovoga jer želimo transparentnost za građane. Sljedeći govornik. Hvala gospođo predsjednice. Gospodine ministre, Europski parlament, komisije i vijeće kao i zemlje članice i međunarodne institucije trebaju u prvom redu se brinuti za konsolidaciju gospodarskog okoliša koji će zagarantirati sigurnost ulaganja i međunarodne trgovine. Stvaranje jednog harmoniziranog pravnog okvira za učinkovito i pravično rješavanje međunarodnih sporova pomaže da se pojača to povjerenje ulagača. U tom kontekstu pozdravljamo napore e, UNCITRALA koja se usredotočila na uvođenje koncepta transparentnosti u taj proces. Na taj način da, odnosno prihvaćanjem konvencije un iz Mauricijusa. Ta konvencija bi dovela do povećane sigurnosti ulaganja gospodarskog rasta u zemljama članicama i značajnog povećanja zaposlenosti. Istovremeno, zemlje članice bi trebale imati ovlaštenje da pojedinačno potpišu tu konvenciju uzimajući u obzir i bilateralne ulagačke ugovore koje su već potpisale. Nažalost, pregovori o TTP-u koji je nužno potreban Europskoj uniji ne napreduju dobro, uglavnom zbog odredbi vezanim za ISDS. Stoga je važno uspostaviti niz proceduralnih pravila na međunarodnoj razini kako bi se omogućili da javnost prati taj postupak. Gospođa Jongerius. Hvala predsjednice. Zahvaljujem i ministru Kundersu. Nekoliko puta sam se e, protivila privatnim ulagačkim tribunalima, no e, realnost je da i SDS postoje zahvaljujući tisućama bilateralnih ulagačkih e, sporazuma i ulagači u, našu zemlji, u našoj zemlji se e, koriste time, traže naknadu štete i tako dalje. Zato sam ja e, za potpisivanje ove konvencije koja će unijeti veću transparentnost. Upravo zbog toga što e, to predstavlja kvalitetnu alternativu u SDS-u. Trebamo te odluke E, izvući iza zatvorenih vrata i izvući ih na danje svjetlo i bilo bi dobro kad bi Nizozemska to mogla potpisati i malo pogurati ove ovaj dosije jer sada nas brine ova povelja o energetici, ali e, problem je širi od toga. Tako da mislim da trebamo znati na koji način možemo postići otvorenu i transparentnu zaštitu ulagača i TTP ako ne možemo upravljati ovime? Gospodin Moska. Mislim da smo svi govorili o transparentnosti jer to je ključni stup e, načina na koji bi se trgovinska politika Unije trebala voditi kako bismo imali plodonosne odnose s našim partnerima, a i e, na korist e, javnosti, odnosno društva. Mislim da je zaista žalosno da e, se koriste neki proceduralni trikovi kako bi se spriječilo potpisivanje konvencije iz Mauricija. Istovremeno neke zemlje članice nisu ratificirale konvenciju. Mada mi shvaćamo ograničenja s kojima se suočava vijeće, mi ipak mislimo, za razliku od nekih kolega, da je apsolutno nužno potrebno da sve institucije e, izvrše pritisak kako bi se izašlo iz ove situacije. Tim više što je sada ključni moment reform, za reformu ovih mehanizama i mi moramo pokazati svoju zrelost, a to znači da bismo trebali ratificirati konvenciju. A sada e, imamo e, postupak Catch the Eye, imamo dva govornika, gospodin e, Marijas i gospodin Jakovčić, gospodin Marijas prvi. Hvala gospođo predsjednice. Mi govorimo o postupku ISDS-a i naravno o transparentnosti. Kao prvo ISDS znači da multinacionalne kompanije mogu e, tužiti države zbog štete koju su pretrpjele zbog e, političkih odluka. To je jedna nova stvar i to je uvedeno kroz ISDS. Oni mogu dakle dobiti naknadu štete i to poprilično. I transparentnost u ISDS-u je nešto što je veoma važno. I Europska unija e, mora e, uvesti taj model transparentnosti u svi, sve sporazume, a također i u pregovore oko ttp a E, komisija UN-a je dala svoje prijedloge vezano za transparentnost, a dio toga je i u pregovaračkim dokumentima EU unije i to mora biti e, javnosti dostupno. Hvala gospođo predsjedavajuća. Želim odmah na početku jasno izraziti svoj vrlo pozitivan stav namjeri da se krene u potpisivanje ove konvencije i da se uvede više transparentnosti. ja očekujem od nizozemskog predsjedanja da zaista pokuša uvjeriti zemlje članice da sve potpišu ovaj sporazum i da time i europska unija bude potpisnica ove konvencije jer stavimo ruku na srce objektivno mehanizam isds a krije mnoge probleme ovim načinom ipak ćemo pokušati donijeti više transparentnosti više jasnoće u ugovore. i moja zemlja je nedavno potpisala jedan predsporazum vezano za jedan energetski projekt i već sada znamo da možemo trpiti ozbiljne štete zbog toga. tako da uvjeren sam da moramo sve učiniti kako bismo donijeli više jasnoće u ove sporazume jer je to dobro za naše proračune a čim je dobro za naše proračune sigurno je dobro i za građane.

važan input koji će omogućiti Europskoj uniji da potpiše Uncitralovu konvenciju o transparentnosti. Na početku sam rekao da je odgovor da, da, da i jasno mi je da zaključak od vas je učinite to, učinite to, učinite to. I naravno na vama je da odlučite ali kad sam saslušao što su rekli zastupnici, izgleda da baš nema tu nekih e, velikih razlika mišljenja. Transparentnost je ključ e, u radu našeg predsjedništva, to je zaista e, nešto što je nužno ako želimo imati jednostavniju i pouzdanije zakonodavstvo i naglašavam da je predsjedništvo zaista odlučno da se postigne napredak na tom važnom dosjeu to je jedan od naših prioriteta gdje bismo zaista htjeli da sljedećih šest mjeseci dođe do napretka. Već smo imali bilateralne pregovore i to će se nastaviti kako bi se e, prijeporne točke razriješili. E, kao što sam rekao, još nismo potpisali konvenciju iz Mauriciusa, Kao prvo, mi smo 100% za transparentnost koja postoji u konvenciji, no postoje razlike u mišljenju, to ste i vi spomenuli. E, iz, iz grupe socijalista. Dakle, trebaju li zemlje članice prethodno odobrenje komisije kako bi mogle potpisati. Mi ćemo čekati e, sa potpisivanjem dok se ne razriješi to, ali e, moram reći da smo sad već na iglama. Moj ministar gospodarstva je posebno tu na iglama jer mi mislimo da je ovo kašnjenje od strane vijeća odlaganja, dugovlačenje zaista problematično. I to je moj drugi odgovor, da. I nadamo se da će ishod e, spora pred Europskim sudom vezano za mješovitu prirodu brzo biti razriješen i jedva čekamo da dobijemo mišljenje e, Europskog suda vezano za razdiobu oblasti e, u tom predmetu i vezano za Singapur također i nadamo se da će se to, da će to mišljenje ubrzo uslijediti. I nadam se da ćemo moći naći rješenje unutar e, vijeća vezano za ovaj važan dosije, a mi sa naše strane se zaista zalažemo da tako se, da tomu i bude tako. Hvala, ovime zatvaramo